završili debatu i sada možemo prijeći na zadnji dio današnjeg e, posla, a to su jednominutna obraćanja. Na početku gospodin Brian Hayes. Hvala vam lijepa što ste mi dali mogućnost obratiti vam se večeras kratko bih e, naznačio jedan vrlo važan problem, a to je krijumčarenje cigareta u Europskoj uniji. Procjenjuje se da oko 10 milijardi eura godišnje se gubi zbog toga, a to je otprilike 1% svih cigareta koje se prodaju u Europi e, je nelegalno, a u mojoj zemlji Irskoj čak 13%. I zato bih izrazio zahvalnost, pohvalio bih nedavnu e, mjeru Ureda za sprečavanje zlouporaba e, gdje je zapljenjeno 114 milijuna cigareta koje su krijumčarene i tražim veću suradnju i integraciju između OLAF-a, e, Europskog ureda za sprječavanje krijumčarenja i nacionalnih obalnih straža i e, ostalih nadležnih tijela u državama članicama. Trebamo dodatno integrirati svoje uloge kako bismo napravili još i više kako bismo zaustavili krijumčarenje cigareta. Hvala, Hvala lijepa. Zahvaljujem. Gospodin Kaputo ima jednu minutu. Kada govorimo o stres testovima koji su provedeni na 139 evropskih banaka, e, čak 15 ih nije, 35, e, 25 ih nije, 25% nije položilo taj tekst. Takva, e, takve okolnosti mogu donijeti probleme našem gospodarstvu. Kada govorimo o konačnom ishodu te ocjene učinka koje se tiču najvećeg dijela talijanskih banaka, zahtijevaju bar 10 milijardi eura kapitala koji bi trebali biti injektirani u banke. Dakle, pitanje je kako će bankarski sustav moći zajamčiti taj potreban e, tijek kapitala za proizvodni sustav. U tom slučaju ti e, parametri stres testova su bili zašto za nas u Italiji stroži nego za druge zemlje. I upravo zato smatramo da je potrebno potražiti odgovor s obzirom na to da Italija imala drugačiji tretman od drugih zemalja. Kada govorimo o bankarskim sustava, e, trebamo spriječiti negativne učinke za e, kompletni bankarski sustav. Hvala vam lijepa na završetku svake plenarne sjednice. E, izražavaju se teme vezano s kršenja ljudskih prava u onim zemljama gdje postoje poteškoće kada je riječ o poštovanju ljudskih prava. Moram reći da i u mojoj državi, u Sloveniji, e, ima kršenja ljudskih prava. Jedna osoba je osuđena na dvije godine. E, bila je riječ o jednom obećanju plaćanja, a riječ je o oporbenom čelniku Janezu Janši. Znamo na kraju krajeva da se ta kazna neće održati, međutim postoji politički zatvorenik u Europi koji je već odslužio 158 e, dana i zato je potrebna lustracija. Mi računamo na pomoć Europe. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine Zver. Hvala vam lijepa. Zadnji put kad sam bio ovdje govorio sam o europskom, europskoj garanciji za mlade i govorio sam o e, neaktivnosti vlade Ujedinjene kraljevine da privuče ta sredstva. Sada ću iskoristiti ovu priliku da govorim o Europskom strukturnom investicijskom fondu, o sredstvima iz e, tih fondova. Naime, postoji velika zabrinutost da lokalna partnerstva za poduzetništvo nisu dovoljno transparentna za primanje europskih sredstava i vlada Ujedinjene kraljevine je zapravo potpuno zadovoljna s ovim jer e, rezultat te neaktivnosti je da ta ključna sredstva nisu apsorbirana. Ja apeliram na komisiju i vladu Ujedinjene kraljevine da taj problem riješe. Hvala.

Halepa. Merci madame, une minute pour madame Izvolite, imate jednu minutu. Hvala predsjedatelice. Ja želim ovdje govoriti o e, situaciji 1500 stanovnika u Trevinju koji se nalazi na teritoriju u e, Baskiji te su dio Kastilje i Leona. Te su osobe koje žele postati dio Baskijske države i oni su to pokušali svim mogućim institucionalnim putovima koji su na raspolaganju. Prošli tjedan velike španjolske stranke su još jednom u e, kongresu izglasali, zapravo u parlamentu španjolskom izglasali njihovom pitanju ne. E, kada govorimo o političkim izbjeglicama možemo reći da je njihov svakodnevni život zakompliciran. E, socijalisti i e, demokrati u Španjolskoj su ti koji na neki način žele E, e, zagorčiti život e, tim 1500 stanovnicima, ljudima koji žele, imaju pravo živjeti u basijskoj državi. To su jedni od najkompleksnijih političkih problema i u kojima se oni pokušavaju riješiti kroz provođenje kaznenog prava. Zahvaljujem predsjedateljice. Prošlog 9.11. u Kataloniji smo imali e, e, demokratski izlaz više od 2 milijuna osoba koje su izrazile svoje mišljenje na izborima. No, odgovor e, španjolske države bio je i dalje sudske prijetnje te odgovor kao ne. Činjenica je da je to u suprotnosti sa svime što se događa u Europskoj uniji. No, e, slični se stvari događaju i u drugim pokrajinama, pa tako i u e, našoj Kataloniji. E, španjolska država bi trebala prekinuti sa takvim antidemokratskim praksama. Ja ovdje u Europskom parlamentu i dalje mislim nastaviti raditi na tome da se pravo na samoodređivanje naroda priznaje na razini Europske unije. Jer to je demokratski princip koji ne ovisi o politici e, nacionalne države nego o evropskim načelima koje mi svi ovdje poštujemo. Zahvaljujem i dajem riječ e, gospođi Terici, Terika Bras. Zahvaljujem predsjedateljice. Jean Huarist je govorio o također o prošlom 9.11. kada je 2 milijuna 300 tisuća ljudi izašlo na ulice kako bi e, govorili, odlučili o svojoj budućnosti. Riječ je o milijun 800 tisuća koji su glasali za neovisnost Katalonije. Španjolska država i španjolska vlada je zabranila takvo sudjelovanje te je e, zatražila osuđivanje, odnosno e, tužbu, podizanje optužnice protiv Katalonije katalonskog predsjednika i katalonske vlade. Ne dopušta se e, katalonskim građanima da glasaju o svojoj budućnosti i to je činjenica da ovdje govorimo o kršenju demokracije, a Europski parlament mora pratiti, e, braniti demokratska prava katalonskih građana. Puna hvala i sada dajem riječ gospodinu Tamburanu. Zahvaljujem predsjedniče. Ja bih htio usmjeriti pozornost na to da je u Grčkoj, kada govorimo o sustavu, e, sustavu e, opskrbe električnom energijom, e, zahvaljujući talijanskom talijanskom operateru koji je kupio grčkog operatera kada govorimo o Greek International Development Limited, e, e, on je taj koji je e, ušao u Italiju i nalazimo se u katastrofalnoj situaciji. Budući da je to posljedica potrebe država članica da kada govorimo o nacionalnim strateškim imovinama i kada govorimo o politici štednje koji su e, ne samo problem u Italiji nego i u cijeloj južnoj Europi. Dakle, Europska e, komisija je ta koja bi trebala razriješiti taj paradoks i tolike mnoge druge koje u, ovoj, u ovom trenutnoj situaciji zbog nedostatka vremena ne mogu izraziti η κυβέρνηση μαζί με την τρόικα στην ελλάδα με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου Vlada u Grčkoj kao i trojka koristeći točne kriterije vezano uz kapital spremaju se smanjiti mirovine u Grčkoj. Sprema se ukidanje, ukidanje korištenja sredstava koji bi se koristili kao potpora socijalnoj sigurnosti, a radi se na temelju visokih eh, prihoda, visoke dobiti. E, zahvaljujući svim tim mjerama vidimo povećanje autoritarnosti, e, proganjanje sindikalnih čelnika, e, ljudi se demotiviraju da štrajkaju, gradnici se bore protiv onih koji imaju kapital kako bi ostvarili prihode na štetu građana. Sve to ide ruku pod ruku s nepopularnim politikama Europske unije i države članice

Madame Rosier, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedateljice. Dragi kolege, u ovom teškom razdoblju kada su E, religiozne napetosti sve veće, nama e, je potrebna ujednačenost. Upravo zato je intervencija i govor Pape Franje nešto što je e, u svakom slučaju se dočekuje pozitivno. No, kako možemo se boriti za temeljne slobode, kako se možemo boriti za ravnopravnost ako se vjerske zajednice petljaju u demokratske procese? Dakle, mi ovdje kada govorimo o utjecaju religije na koji način im dajemo mogućnost da utječu na naše političke procese mi želimo pravednost koja nam omogućava e, život mi nismo neprijatelji ni jedne religije mi smo branitelji slobode misli mi smo za sve e, religijske vjeroispovijesti i također za sve filozofije poštovani Seranova Hvala vam lijepa. Ja bih, ja bih želio nešto reći vezano uz jedinstveno tržište. Objavljeno je pismo osmi kolovoza koje je upućeno nekim europskim automobilskim tvrtkama. Ticalo se određenih nedostataka, naime mnogi klijenti ne mogu računati na najnižu cijenu. To ovisi o tome gdje žive. A 20. listopada Europska komisija nam je rekla što su postigli i, i dalje će biti dopušteno da e, se tvrtkama omogućuje da naplaćuju različite cijene za e, rentanje automobila. Međutim, to moraju opravdati. Ja mislim da je to diskriminatorno, a objektivni kriteriji koji se spominju ovdje nisu opravdani i smatram da je to kršenje direktive o uslugama te pozivam Europsku komisiju i e, gospođu povjerenicu da se pozabave ovim ovom praksom. 69 godina nakon do završetka drugog svjetskog rata Njemačka još uvijek odbija platiti u potpunosti svoju ratnu reparaciju kao što je odlučeno na Pariškoj konferenciji 46. Radi se o 108 milijardi eura bez kamata. Oni eh, odbijaju također i štovati mirni sporazum sa Grčkom. Njemačka također odbija vratiti onaj prisilni zajam koji je prisilila Grčku da, iz, da uzme 1942. I zbog tog zajma sada je naša ekonomija propasti, tisuće Grka žive u siromaštvu tisuće su također i ubijene od strane okupatora, a mnogi su umrli i u koncentracijskim logorima u Njemačkoj. To se sve nalazi u ovoj male crnoj knjizi koju je objavio Manolis Glezos, naš kolega iz Europskog parlamenta. Vrijeme je da Grčka plati sve te odštete. Hvala lijepa. I gospodin Jakovčić. Kvalitetno infrastrukturno povezivanje

Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Klezosu. Imate jednu minutu, izvolite. Ne, gospodin Klezos, Klezos. I demokratija στην Ελλάδα παραβιάζεται. Kada govorimo o demokraciji u Grčkoj, ona je ugrožena s obzirom da njezini građani koji žive u inozemstvu ne mogu glasati na e, parlamentarnim izborima. Upravo zbog e, gospodarske krize imamo val iseljenika, posebice mladi koji odlaze živjeti izvan Grčke. Dakle, država je ta koja priječi tim građanima da ostvare svoje pravo na demokraciju upravo zato što bi to putovanje bilo preskupo. I na kraju samo glasuju bogati. Zašto? E, grčka vlada ne daje mogućnost Grcima koji žive u inozemstvu da glasuju iz njihove zemlje prebivališta, a oni s druge strane mogu glasovati na europskim izborima. Zašto Grčka vlada ne poštuje rezolucije Europskog parlamenta? i zašto ne provodi europske zakone? Zašto se ne izvrši pritisak na grčku vladu, a s druge strane spašavamo banke? Koji je problem zapravo s ovom krizom? Zahvaljujem. Na Kanarskim otocima imali smo jako velikih e, problema e, e, sa, ekolozima iz Greenpeace-a koji su govorili o bušotinama, naftnim bušotinama na tom području. Dakle, ovdje govorimo o ozbiljnoj činjenici kada je prekršeno pravo na mirovne prosvjede, što je jedno od temeljnih prava Unije. E, korištenje vojske za uspostavljanje javnog reda je izazvalo zapravo oštre reakcije u velikom dijelu stanovništva. Također govorimo o, e, učinku koji su imali jedna od, jedan od tih brodova. Mi zahtijevamo oslobađanje e, tog broda koji, se još koji je još uvijek zarobljen. I također e, smatramo da je to civilno pravo kada govorimo o ekološkim zakonima. E, zahvaljujem. Merci, monsieur, Zahvaljujem i gospođo Evi, izvolite. Sustav eh, cap and trade je bio uveden u krugu pregovora iz Dohe. To je bio instrument koji je trebao smanjiti emisije CO2. To je bilo odlučeno u protokolu iz Kyoto na učinkovitiji i ekonomični način. Oni su smatrali da eh, davanju tržišta definiranje cijene eh, emisija može potaknuti prikladnije ponašanje i također može preusmjeriti tvrtke da ulažu u bolje tehnologije. Ali od prvog razdoblja razmjene jedinica kada je tonac CO2 koštala 1 euro, instrument je pokazao se ograničenja. E, cijeli taj paket klime koji je usvojen 2009. godine zapravo se temelji na cijeni CO2 koja je daleko od stvarnosti. Nama su potrebni ozbiljni instrumenti koji neće ostaviti prostora parazitizmu brokera na financijskom tržištu jer činjenica je da ETS sustav samo za njih funkcionira jako dobro. Zato moramo otvoriti ozbiljnu raspravu sa svim stranama da shvatimo kako e, na nadići taj sustav eh, cap and trade i kako učinkovito provesti te odredbe. Zahvaljujem. U posljednjih nekoliko godina mnogi od naših građana žive ispod e, razine siromaštva i to zbog mjera štednje koje se provode u mnogim državama Europske unije kako bismo se borili protiv gospodarske krize. 120 milijuna građana žive ispod granice siromaštva. U mojoj, e, moja država je po tom pitanju na trećem mjestu dakle kada govorimo o najvišim razinama siromaštva. E, postoje također jako visoke razine nezaposlenih. Otprilike 4 milijuna Grka ne uspijevaju naći e, posao, ne uspijevaju zadovoljiti svoje temeljne potrebe. Jako mnogo tvrtki, čak 230 tisuća je zatvoreno, e, izgubljena su mnoga radna mjesta. Europa je ta koja se sada mora suočiti s problemom širenja siromaštva, mora definirati strategiju koja će biti biti jasna kako bi mogla e, vratiti onaj životni standard od prije koji su imali e, evropski građani i prekida. E, poštovani Grabini. Kada govorimo o E, proliferaciji oružja. Također postoje sumnje za političku e, političku upletenost koja dovodi u pitanje slobode u mojoj zemlji. Obitelj e, Kulesku je na jednom televizijskom kanalu rečeno da je predsjednik prihvatio 250 tisuća eura, primio mito 250 tisuća eura. Nije bilo nikakvih rezultata po tom pitanju, samo je 12 osoba osuđeno, a vlasnik tog kanala je dobio 10 godina zatvora. Također je došlo do zampljene imovine e, trećih strana, a taj televizijski kanal je ugušen. Ja smatram da je sloboda e, tiska nešto što je ozbiljno ugroženo u mojoj zemlji elnök asszony azt hiszem ebben a házban nem kell különösebben hangsúlyozni hogy ukrajna pénzügyi. hvala lijepa mislim da moram objasniti jednu stvar koliko je teška situacija u Ukrajini, pogotovo u financijskom smislu. Nedavno smo potpisali sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, međutim to donosi sa sobom i određene odgovornosti. Znam da to nije isto kao i sporazum o e, pridruživanju između koje, je je svojedobno potpisala Mađarska, bliže se zima i mislim da europske institucije nisu dovoljno naglasile ovo pitanje u smislu odgovarajuće infrastrukture u Ukrajini, a i u drugim e, susjednim zemljama. Mislim da je bolje izati rano upozorenje nego onda sa zakašnjenjem rješavati problem. Hvala lijepa, gospođa Valina. Hvala predsjedateljice. Mi sutra slavimo Međunarodni dan protiv e, bor, za borbu e, protiv nasilja nad ženama. 52% stanovništva europskog e, su žene i na temelju brojeva koje nam je dalo društvo za zaštitu želja. 62, 62 milijuna žena je pretrpjelo nasilje. Kada govorimo o tim politikama, smatramo da bi e, one trebale biti dio svih politika Europske unije. Kada govorimo o kršenju ljudskih prava na razini Europske unije, to je nešto što Europska unija ne smije dopustiti, ne smije okrenuti glavu na drugu stranu. I zato tražimo da e, sve države ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Kada govorimo o programima prevencije, mi ne smijemo rezati troškove za e, takve programe, a u Španjolskoj govorimo o rezu od 35% i zato vas molim da radimo zajedno i da razriješimo to pitanje jednom zauvijek. Zahvaljujem gospodin Fernandez, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. E, sljedećeg e, sredje će Europska komisija predstaviti program za ulaganja e, koji govori o, koji je zapravo napominjeno onih 300, 300 milijardi koje je najavio Juncker u srpnju. Ovdje govorimo o snažnom izvoru 300 milijardi eura, no još uvijek nismo čuli o tome kako će se odabrati projekti za ulaganja koji će biti kriteriji za raspodjelu tih financijskih sredstava i tko će odlučivati o tome. U svakom slučaju u Španjolskoj e, je oformljeno jedno izvješće prema kojem španjolska vlada e, ima među prioritetima neke određene ulaganja i, i projekte koji zapravo ukazuju na e, nepravednost španjolske vlade. Ja ovdje želim reći gospodinu Timmermansu i Europskoj komisiji da zahtjeva od europski od država članica transparentni odabir takvih projekata kojima će biti dodijeljena sredstva sredstva iz e, fonda za ulaganja. Zahvaljujem gospodin Tokeš, imate riječ. romániában 25 évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. az idei jubileum legszebb ajándéka. kada je u rumunjskoj pao ceausescu to je bilo prije 25 godina e, danas smo imali i e, Ove godine smo odabrali e, gospodina Johanesa koji je liberalni demokrat iz Transilvanije. U proteklih 25 godina nekoliko puta su na vlasti bili bivši komunisti, a e, kada je Viktor Ponta, socijalist, izgubio vlast, to je, bilo, to je bio zadnji udarac obnovi vlasti komunista i, i onemogućavanju demokratskih promjena. Ove godine možda budemo vidjeli takozvani Obama efekt, zato što je upravo kao prije 25 godina Temišvara, ove godine Transilvanija, odigrali su važnu ulogu u tim promjenama. Mađari i Njemci, koji su, koje je nekada Čaušesko progonio, sada zajedno sa svojim e, sugrađanima Rumunjima svi su glasali za Klausa Johanesa. Hvala lijepa. Prošloga petka Latvija je obilježila e, godišnjicu tragedije u Rigi jer prije godinu dana e, srušio se krov jednog supermarketa i poginulo je 54 osoba, troje djece izgubilo po jednog roditelja, jedno, jedno dijete je izgubilo i roditelja i majku. To je bila jedna od najtežih e, nesreća u čitavoj latvijskoj povijesti kao neovisne države. Ovo nije bilo e, zbog terorizma ili zbog prirodne katastrofe, nego e, u vremenu, u mirnodopsko vrijeme. Godinu dana je prošlo, latvijska vlada još uvijek nije nikoga privela pravdi i još uvijek ne znamo kada će biti završena istraga. U ovome trenutku Latvijska vlada prestala plaćati bilo kakve e, naknade tim e, e, obiteljima poginulih. Bogović. Zahvaljujem, gospodin Bogović, izvolite. Zahvaljujem, predsjednice. Ja bih sada htio otvoriti raspravu o o pitanju funkcionalnosti Dakle, cilj ove promjene je prije svega taj da se uštedi energija, znači e, funkcionalni prijelaz na daylight saving time. Kada govorimo o e, industriji, o prometu, o svakodnevnom životu, e, činjenica je da je energetska ušteda nešto o čemu moramo voditi računa i nešto što često dovodi do potrošnje onoga što se tijekom dana, znači se potroši ono ono što se e, uštedi večer ili ujutro. Znači, upravo e, zato neke države ne žele prijelaz na e, takozvani sunčev sat. Kada govorimo o tome, ja zatražim da Europska komisija organizira raspravu. Zahvaljujem i gospodinu Tapardeli. Izvolite, gospođa Tapardeli. Govorili, govorili smo o nezaposlenosti mladih i pitamo se imali za njih uopće budućnosti. Kao mlade zastupnice ja razumijem e, s čime je suočena mlada generacija. Imamo manjak povjerenja u razvoj institucija. Mlade generacije trebaju Europski parlament i ostale institucije e, kako bi učinili nešto kako bi im omogućili da nešto učine sa svojim životima. U Europi imamo 5,3 milijuna mladih koji su nezaposleni i za njih nešto treba učiniti. Moramo povećati e, garanciju za mlade kako bismo mogli inteligentnije ulagati. Svaki euro kojeg uložimo u potencijal mlade generacije jest ulaganje za budućnost. Moramo e, otvoriti Europu transnacionalnim projektima, koji će moći financirati projekte za mlade generacije. Vjerujem da mlada, mladi e, moraju biti dio e, i aktivno, e, aktivno sudjelovati u europskom životu. Zahvaljujem. Sada ćemo zaključiti ovu našu e, raspravu koja će se sutra nastaviti u 9 e, sati do 14 sati prepodnevni dio i od 15 do 23 sata. E, rasprava je zaključena. Želim ugodnu večer svima.